Hvala. Gospodin Flanagan, izvolite. George Orwell bi bio iznenađen načinom na koji e, se imenuje ova organizacija vrlo je interesantno da ovaj fond ima znači pretenziju davanje e, vojne pomoći e, Africi, a isto tako imamo i podršku vojne tehničke tehnologije. Ako E, i se dalje ide u ovom smjeru, onda bi se ovo prije svega trebalo nazvati europskim instrumentom vojne pomoći. E, mogu reći da prije svega trebamo vidjeti što se dogodilo u Maliju ovaj vikend. Mi smo se, mi Irska pridružili ovoj uniji kako bismo prije svega e, sačuvali neutralnost, ali ne možemo sačuvati neutralnost kako bismo, ako e, podupiremo ovakve projekte koji prije svega misle na vojnu pomoć, a ne na mirovnu pomoć. Sada gospodin Pabatakis, izvolite. Hvala. Europska unija osmišljava ovaj europski instrument mirovne pomoći uz pomoć Europskog parlamenta. Bertolt Brecht je rekao da kad govorimo o miru, e, narod zna od kuda dolazi rat. Cilj ovog instrumenta je da se direktno financiraju vojne snage za imperialističke intervencije od strane Europske unije i europskih vlada. Troškovi e, vojnih intervencija će se udvostručiti u okviru ovakvih e, misija. A isto tako se e, govori o tome da 70 godina nakon stvaranja NATO-a, nakon osmišljavanja politike zajedničke, obrambene i sigurnosne politike, nakon 20 e, godina nakon napada NATO-a na Jugoslaviju imamo sada ovaj instrument. Narod e, e, odbija monopole sustava i njihovih vlada. Hvala gospodine Pabadakis. A sada ponovno dajem riječ e, povjereniku Kingu. Završili smo e, postupak spontanog javljanja za riječ. Hvala zastupnicima koji su uzeli riječ. Hvala na komentarima i sugestijama. Sada bih nešto želio reći gospodinu e, Pimentu Lopezu. Mi ništa ne skrivamo, ovo je prije svega e, postupak e, transparentnosti. Znamo koji su ciljevi, izvješće to prepoznaje, radi se isto tako i o jasnim procedurama donošenja odluka i sve će to biti pomno nadzirano od svih strana. Imamo cijeli niz područja koji su podcrtani u izveću, na primjer e, e, prijenos budućih e, osjetljivih tehnika. To je u svakom slučaju u skladu sa relevantnim europskim pravilima. To me pridajemo jako veliki, veliku važnost. To je prioritetno pitanje za nas. Također, Europski parlament će biti informiran i to redovno o korištenju Europskog instrumenta mirovne pomoći. Hvala vam još jednom. E, hvala onima koji su bili uključeni u rad na ovom dosjeu. Hvala na nekim snažnim mišljenjima i nadam se da će ovo izvješće biti podržano sutra. Hvala. I sada na kraju jedna minuta. Izvestiteljica gospođa Vautmans, izvolite. Gospodine povjereniče, dame i gospodo, čula sam riječ mir mnogo puta. To je e, pojam e, koji mnogi ljudi diljem svijeta ne poznaju. Radi se ovdje o fleksibilnom instrumentu koji će nam omogućiti da se cijeli niz različitih e, misija provode na učinkoviti način. Moramo također omogućiti e, dijeljenje troškova sa našim partnerima. Možemo reći da se radi o instrumentu koje Europa uistinu treba, a to građani od nas i očekuju. Vrlo često imamo vanjsku politiku gdje nismo mogli rasporediti snage na najbolji mogući način. Ovo odgovara prije svega potrebama na terenu te također potrebama postizanja mira. Hvala gospođo Vatnac. Ovime e, završavamo ovu raspravu. Glasovanje je sutra. E, sutra nastavljamo u 9 e, sati pa do 16 sati. Dnevni red nalazi se na web stranicama Europskog parlamenta. Svima želim da se dobro vratite kućama. Zahvaljujem se svima koji su radili s nama i želim svima laku noć.